Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please. Lijepo vas molim da sjednete. Buongiorno a tutti. Dobar dan. Proglašavam otvorenom odvotrim ovaj sastanak, to je konstitutivna sjednica. Pozdravljam sve članove, dobar dan svima, brojni ste u ovom odboru. Pozdravljam također članove koji su također brojni i koji su već bili članovi ovoga odbora. Htjela bih sve zamoliti one koji nemaju razloga e, biti ovdje da se udalje. Podsjećam vas da je cilj ove sjednice jednostavno izbor predsjednika i četiri podpredsjednika. Nije dopušteno razgovarati o drugim temama koje se ne tiču ovih tema na dnevnom redu koji je specifičan. Kao što znate, Redoslijed izbora je kao prvo imat ćemo izbor predsjednika, nakon toga imamo izbor potpredsjednika i to pojedinačno. Neki zamjenici danas, dakle zamjenici redovnih članova, su ovdje, a moram ih e, detaljno sada navesti jer je to potrebno prema našoj proceduru. EPP, kolega Bernsten, njega mijenja Essen de Lange. Kristan Eller, njega mijenja Werner Langen. On je zaslužio aplauz. Kolegicu Angelu Nibler mijenja Markus Piper. Kolegu Patricello mijenja kolega Salini. Kolega Salargas mijenja Esteban González Pons. I socijalista imamo sljedeće zamjene. Pačihis, njega mijenja Vladimir Manga. Staniševi, njega mijenja Jekov, kolega Monkil Njegov. Adam Gireka mijenja Olik Ludvigson. Dan Nika, njega mijenja Sorin Mojza. Lionel Sorimojza. U ECR-u kolega Go Barčic, nadam se da sam to dobro izgovorila, njega mijenja Sam Potero. U ALDE klubu Angela Mlinar nju mijenja Pavel Kelika. U Zelenima Butikofer njega mijenja Janik Šado. I završavam. U FDD-u Borelija mijenja Laura Ferrara. Izvolite. Ja, ich bin, ja sam zamjenica za Pabla Ešenik Roba. U redu, divno, on je ovdje, sve u redu. Prego. Podrazumijeva se da se ovdje radi o zamjenama koje su pristigle u tajništvo. Kao što znate nije moguće izvršiti neke izmjene e, nego samo prije glasovanja. Mislim da smo ovom listom sada zaključili i znamo tko danas ima pravo glasovati. Tražimo tajništva da mi kaže jesmo li postigli kvorum. Vi znate da naš kvorum u našem odboru iznosi 17 članova, dakle nas ima mnogo više. A sada, kad smo postigli kvorum, idemo na izbor predsjednika. Molim klubove da predstave svoje kandidature. Gospodin Sekaric, izvolite. Hvala u ime EPP-a predlažem gospodina Jeržija Buzeka kao predsjednika odbora. Jeste li čuli? Imamo kandidaturu kolega Buzeka. Pitam ga, prihvaćate li ovu kandidaturu? Yes, I agree. I am... Prihvaćam. Prihvaćam kandidaturu. Bene. E, si, si je u redu, moram pitati ima li drugih kandidata, ima li drugih prijedloga? Nema ih. Nema drugih prijedloga za kandidate. Dakle, ako se naša skupština, skupština tlaže, predlažem da gospodina Buzeka eh, odaberemo aklamacijom. con questo applauso di acclamazione. Ovim aklamacijskim aplauzom kolega Buze koji je već bio predsjednik, sad je postao predsjednik ovog odbora i e, čestitam mu u svoje osobno ime, u ime sviju nas i prepuštam mu ovo mjesto. Želim mu uspješan rad unutar ovoga odbora. Hvala. Uh, Hvala kolege. Hvala vam na povjerenju. Hvala što vjerujete u mene. Mogu vam zajamčiti otvorenost rasprava i korektnost. Mi poštujemo poslovnik na našim sastancima i to je nešto što nam jako pomaže i najvažnije nam je za rješavanje teških situacija na sastancima. prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je biranje prvog, drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika i to svakoga pojedinačno. Htio bih vas obavijestiti da zamjenici koji sudjeluju u glasovanju umjesto punopravnih članova. E, informacije o njima je gospodin Stoja već iznio, gospođa Stoja na početku sastanka, budući da će ćemo još idućih dvadesetak minuta glasovati. Zanima me, predlažete li, dakle, ako imate neke prijedloge za bilo kakvim promjenama, molim vas da to napravite prije nego što najavim glasovanje. Imamo kvorum. Sada ćemo čuti nominacije za prvog potpredsjednika. Molim vas, gospođo. E, da, e, hvala ne i čestitam na izboru. Ja bih nominirati e, Patricia Toju e, kao prvog potpredsjednika. To je u ime kluba zastupnika SID. Pitao bih gospođu Toju, slažete li se s kandidaturom, prihvaćate li ju? Da, prihvaćam. Puno hvala. Sljedeće pitanje za vas je, odnosno sljedeće pitanje je postoje li neki drugi kandidati za to mjesto? Mislim da ih nema, pa je moj prijedlog vrlo jednostavan. Da aklamacijom prihvatimo, odnosno potvrdimo kandidaturu gospođe Toje. Draga Patricija, zadovoljstvo mi vas je pozvati da mi se pridružite za ovim stolom predsjedništva. Vratili ste se zapravo na mjesto koje vam je i prije pripadalo. Vi ste bili potpredsjednica i u posljednjem sazivu. And now we go uh, to the... Prelazimo na izbor drugog potpredsjednika našeg odbora. Molim vas da predložite kandidate. Vidim predsjednika ECR-a. Dragi kolega, molim predstavite se. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam Ashley Fox i ja sam e, zamjenik Charlesa Chichestoa. On mi je bio dobar kolega i sa zadovoljstvom predlažem e, profesora Oleva Henkela kao drugog podpredsjednika ovoga odbora. Hvala. Kao i u prethodnom izboru, postavljam pitanje postoje li neki drugi kandidati Mislim da ih nema. Of course, I must ask Mr. Henkel. Naravno, prvo trebam pitati gospodina Henkela pristaje li na kandidaturu. Prihvaća li je? Prihvaćam. Dobro, puno hvala. Hoćemo li ga aklamacijom prihvatiti? Puno hvala. Dragi kolega, Čestitam vam, te vas pozivam da nam se e, pridružite za predsjedničkim stolom. Kao i obično u našem odboru ITRE sve se događa vrlo brzo i to je sjajno jer ćemo u sljedećem sazu imati jako puno posla pa je jako dobro da se brzo organiziramo careful way. <laughs> Everybody the same way. Good. So, talk, yeah. Uh, dear friends, let us go. Dragi prijatelji, krenimo na izbor trećeg potpredsjednika. Molim da predložite kandidate. ako me oči ne varaju, predstavnik Guea. U ime kluba GUE htio bih predložiti Miroslava Falstafa za mjesto trećeg potpredsjednika. Miroslav Ranstov. Gospodine Ranstov, slažete li se? Hvala gospodine predsjedniče, slažem se, prihvaćam kandidaturu. Other proposals. Ima li drugih prijedloga? Mislim da ih nema. Aklamacijom ćemo glasovati. Dragi kolega, Miroslave, čestitam i pozivam da sjednete za naš stol. I na kraju, ali ne i manje važno, izbor četvrtog podpredsjednika. Molim da nominirate kandidate. Gospođa Ferrera, Ferrara, u ime kluba EFDD. E, Dobar dan, predsjedavajući. U ime EFDD, zastupničkog kluba predstavljam gospodina Tamburana. On je kandidat za četvrto podpredsjedničko mjesto. mr Dario. Hvala, gospodin Dario Tamburano. Prihvaćate li kandidaturu? Da. U redu, hvala. Vidim da imamo još jednog kandidata u ime Aldea, gospodin Frederik Federley. Hvala, čestitke na izboru. Ja se ne kandidiram, već u ime kluba Alde ja bih htio predložiti e, gospodina Petersena. Morten Petersen je vaš kandidat, gospodine Petersen, slažete li, prihvaćate li tu kandidaturu? Prihvaćam. U redu, hvala. Imamo dva kandidata. U tom slučaju glasuje se tajno, tajnim glasovanjem i to elektroničkim putem. Nekoliko informacija. Važno je da to znate na početku. Naravno, svaki član očito glasuje se jednom i u prvom krugu rezultat će biti pozitivan za kandidata koji dobije apsolutnu većinu glasova u drugom krugu, ukoliko se rezultat ne postigne u prvom krugu, e, kandidat koji dobije najveći broj glasova, koji uključuje samo glasove za svakoga od kandidata, pobjeđuje. U slučaju izjednačenog broja glasova, stariji kandidat, kandidat će biti izabran. Mislim da su ta pravila dosta jasna svima. Vidim da imamo pitanje. Da vidimo odmah o čemu se radi. Izvolite, kolega. Ja sam Peter Erikson iz Kluba Zelenih. Htio bih da nam Alda objasni zašto su nakon završetka pregovora u supredsjedanju predložili još jednog kandidata. To se može objasniti našemu odboru, međutim svaki klub zastupnika ima pravo to napraviti. Izvolite. Kao što gospodin Peter Erikson zna, većina e, se definira putem većine, ukoliko većina ima apsolutnu kontrolu nad domom, tako da mi imamo pravo predložiti svoga kandidata i mi smo to i učinili understand this uh, explanation. Razumijem to obrazloženje. Uh, do you, do you have any other candidates maybe? Ima li možda još kandidata? Ne bih vas htio ometati u nominiranju drugih članova, ako to želite napraviti, ali čini se da nema novih kandidata. Dakle, što je važno? Mi ćemo glasovati tajno elektronskim putem, pa su vam potrebne kartice. Ima li netko tko je bez kartice? Gospodine predsjedniče, ja sam bio ovdje na prethodnom sastanku, dakle na sastanku e, Intea, i ja sam tamo ostavio svoju karticu. Ima li još netko tko je bez kartice? jer možemo vam nabaviti za nekoliko minuta zamjenske kartice. Dakle, postoji li još netko tko bi, tko, kome bi trebala zamjenska kartica? Za to bi nam trebalo možda tri ili pet minuta. Ne, ovo nije zamjenska, ovo je originalna kartica. Sjajno. Čestitke osoblju. Čestitke našem osoblju. Imali još tko neka pitanja? Dobro, prelazimo na poslovnik, odnosno pravila rada. Imamo dva nominirana kandidata. Poznata su, ma, poznata su nam njihova imena, gospodin Petersen i gospodin Tamburano. Pročitao sam ih abecednim redom i molim vas i uvijek ću ih čitati tim redom. Dakle, gospodin Petersen i gospodin Tamburano. Oni su naši kandidati. Kad započnemo s glasovanjem, dakle početak glasovanja označit ću tako što ću reći otvaram glasovanje. Zeleni gumb odnosi se na kandidata broj 1, a crveni gumb odnosi se na kandidata broj 2. Znači zeleni gumb odnosi se na kandidata gospodina Petersena, a crveni gumb odnosi se na kandidata gospodina Tamburana. Ako glasujete, glasujete za jednog kandidata. Gospodin Petersen zeleni gumb, Dakle, ili za njega, ili za gospodina Tamburana. Na njega se odnosi crveno dugme, odnosno gumb. I to je sve. I mi ćemo elektronskim putem prebrojati glasove. Glasuje se tajno. To je vrlo važno. Ako pogriješite, možete promijeniti svoju odluku sve dok ja ne kažem da zatvaram glasovanje. Dakle, neće biti privilegija ni za koga. Ali u onom trenutku kada kažem glasovanje je zatvoreno, ništa se više neće moći mijenjati. I prijeći ćemo na prebrojavanje glasova. Sada ćemo krenuti s probnim glasovanjem. Što to znači? Evo, o čemu bismo mogli glasovati? Evo, možete glasovati za Brazil ili za Argentinu. Tko će osvojiti svjetsko nogometno prvenstvo? Evo, ako glasujete za Brazil, pritisnite zeleni gumb. A ako mislite da će... Ispričavam se, abecednim redom. Znači, Argentina zeleni gumb, a Brazil crveni gumb. Evo, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali?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 31 glas za Argentinu i 22 e, za Brazil, četiri e, su neodlučna glasa. Dakle, elektroničko glasovanje funkcionira. Dobro, dakle u prvom krugu potrebna nam je apsolutna većina. da bi ishod bio zadovoljavajući. U drugom krugu se gleda veći broj glasova. Dakle, to će biti dovoljno za pobjedu. Evo, je li to svima jasno? Je li sve jasno? Dobro, počnimo onda. Otvaram glasovanje. Everybody has voted. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. E, the result is Mr. Peterson. Gospodin Peterson dobio je 37 glasova, gospodin Tamburano 22 glasa. Apsolutna većina je ostvarena. Gospodin Petersen je dobio apsolutnu većinu. Čestitke gospodinu Petersenu. Dragi kolega, molim vas da dođete k nama i još jednom vam čestitamo. Ok. 17, yeah, 17, sorry. 17. 37, 17, yeah. Znači 37 prema 17. U svakom slučaju većina. Dakle, ja sam se zabunio. Um, broj glasova nije 11, već 17. Nekoliko najava prije nego što zaključimo ovaj sastanak. And Miroslav, Drage kolege, nekoliko obavijesti koje bi mogle biti dosta važne. Ja bih samo nešto htio izjaviti. Ovo što smo danas e, primijetili u svim odborima, to je kršenje Dontove metode. To pokazuje da u ovom modelu Europi nije dozvoljena legitimna kritika i manjine se izbacuje iz institucionalnih mjesta. U ovom slučaju mi govorimo o pokretu pet zvijezdica, to je drugi politički subjekt u Italiji. I dodajem sljedeće treba osuditi tako nelojalno ponašanje jer to znači ne poštivati institucije. Ja sam ponosan član ovog odbora i smatram da je taj odbor strateški za prosperitet budućih generacija. Ovih pet godina bit će jako važni kako bismo zajedno riješili budućnost i sve izazove u budućnosti. Vjerujem da ćemo zajedno izgraditi model Europe koji će biti E, primjer bez obzira ono što se događa danas što se tiče demokracije i prosperiteta u cijelom e, globalnom e, svijetu 21. stoljeća. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala. Kolega na izjavi. Htio bi još jedan put vam svima zaželjeti dobrodošlicu, a prije svega nove zastupnike u Europskom parlamentu. Mi smo jedan dosta veliki odbor, treći najveći u Europskom parlamentu. Naše područje rada dosta je veliko, bavimo se malim i srednjim poduzećima, industrijom, isto tako istraživanjem i inovacijama, potom digitalnim gospodarstvom i programom digitalizacije i energetikom. Dakle, naša područja interesa su doista važna. Čime ćemo se baviti u idućih nekoliko tjedana? Treba odobriti kandidate za e, povjerenika. Iduće godine gospodin Feroči koji bi e, trebao zamijeniti potpredsjednika komisije Tajanija. Gospodin e, Levandovski je s nama tu i puno e, bivših ministara, dakle oni su članovi našeg odbora, dakle uključujući i pod, bivšeg potpredsjednika komisije i, i mini, neki bivši ministri. Tako da, se, da je ovo doista vrlo važan odbor. Drugo što je važno je rasprava o strategiji europske energetske sigurnosti. Rasprava će biti 22.7. E, I razgovarat ćemo o statusu pregovora o TTIP-u. I nadamo se Kao što znate, energetika, energetska sigurnost, cijene energenata, klimatske promjene i tako dalje, to su sve teme o kojima ćemo raspravljati već do kraja ove godine. Zatim digitalizacija, e-tržište, e, reindustrializacija, dakle sve to na našem programu e, do kraja ove godine, odnosno za ovu godinu. Veselim se zajedničkom radu E, Radom se radu sa skupinom koordinatora i sa svakim pojedinim članom. Siguran sam da zajednički možemo postići puno toga. Imamo pet godina ispred sebe. Stoga nam svima, nama želim uspješan zajednički rad. Puno hvala.